E, David McAllister ima riječ iz EPP-a. Mr. President, ladies and gentlemen. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Kompletna Srbija u istočnoj Europi je jako pogođena prošlogodišnjim teškim poplavama. Bile su jako teške posljedice i za zemlje članice kao što je Hrvatska i Rumunjska, ali i za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu koje nisu članice Europske unije. Bio sam prije nedavno u Srbiji i vidio sam tamo rezultate napora Europske unije da im pomagne pomogne kod otklanjanja posljedica poplava iz svibnja prošle godine. Zajedno s Michaelom Davenportom koji predvodi delegaciju Europske komisije u Srbiji posjetili smo grad Svilanac koji je bio teško pogođen e, ovom poplavom i tamo smo otvorili obnovljeni dječji vrtić i predali ključeve privatnim obiteljskim kućama koje su renovirane, restaurirane uz pomoć europskih sredstava. I tu smo se čvrsto mogli uvjeriti da je solidarnost Evropske unije sa građanima Srbije došla do izbora i da su sredstva zaista dobro potrošena za E, plemenite svrhe. Evropska unija je najveći donator za ublažavanje posljedica poplave u Srbiji i Evropska unija je dakle ponovno izgradila stotine kuća i obnovila ih i popravila ih nakon poplava ali sada se moramo okrenuti prema sutrašnjici, prema budućnosti. Dakle, prevencija od poplava. I Evropska unija je 160 milijuna eura odvojila u tu svrhu, od kojih će 90 milijuna eura ići upravo na prevenciju od budućih poplava. Mislim da je ta akcija gotovo još važnija od dosadašnje solidarnosti, jer moramo svi skupa raditi na tome da se u budućnosti ne događaju slične katastrofe. Hvala. Dziękuję bardzo. E, pani posao Alessia Marija Moska. Zahvaljujem. Alessia Marija Moska. Prošlih je tjedana objavljen statistički, podaci za brigu za djecu vrlo rane dobi te o rodilnim naknadama. Pokazalo se da samo sedam država članica pruža dostatne ugovore usluge međutim vrlo često riječ je o nedostatku resursa i to dovodi do društvenih nejednakosti žene se uglavnom brinu za djecu i zbog toga one bivaju na neki način kažnjene u svojem profesionalnom životu. Stoga želimo od Europske unije da jamči svim svojim građanima dostupnost kvalitetnim uslugama brige za djecu jer se na taj način mogu smanjiti oblici diskriminacije prema građanima posebice u smislu e, rodiljskih naknada, roditeljskih naknada, roditeljskog dopusta te fleksibilnog radnog vremena koji omogućuje ljudima da pomire profesionalni i privatni život. Hvala. Hvala zastupnice. Gospodin Štorh. Ja, mogu... Da, Sutra će se u ovoj kući još jedan puta govoriti o abortusu. A već smo više puta ovdje konstatirali da Jednostavno abortus ne spada u nadležnost Europske unije. Nas se ne plaća zato da ovdje govorimo o stvarima za koje jasno i vidljivo i dokazljivo nemamo nadležnost kao što je pobačaj. Ja naravno govorim o izvješću Tarabela. U Njemačkoj pobačaj kazneno može biti čak i obilježje kaznenog djela što nije opće poznato. Može biti i do tri godine zatvorske kadne zapriječena u nekim situacijama vezanim za pobačaj. A Tarabela sad ne samo

Hvala gospodinu predsjedatelju. Jučer smo slavili Međunarodni dan žena. Te stoga danas želim iskoristiti ovu priliku da kažem što mislimo o mjerama štednje koje pogađaju više žene nego muškarce, naročito u sektorima kao što je obrazovanje ili javne usluge. To su sektori koji imamo jako puno žena, a žene su stoga tim mjerama štednje najviše pogođene. Naravno, sve to ima ozbiljne posljedice po život e, žena, a naročito činjenica da određene usluge postepeno nestaju, da se određene usluge ukidaju kao što je na primjer e, briga za e, djecu, e, vrtići se ukidaju, također postoje ogromne razlike u plaćama između žena i muškaraca i stručna prava žena se još uvijek ne priznaju na dovoljnoj razini. Stoga nije iznenađujuće da su žene najsiromašniji sloj društva. Mikrofon je isključen. Grupa žilnih. Gospodin Jean Lambert. Jest nieobecna. Pan poseł Ernest Maragal. Nije tu. Ernest Maragal. Hvala. Gospodine predsjedatelju, govorit ću o Katalonji, samim tim o Europi. U Katalonji imamo sada e, mirovni postupak e, samo određenja. Imali smo dvije, dva milijuna E, glasača, također smo imali jedan milion osoba koji su potpisali peticiju, ali e, vlada Španjolske jednostavno ostaje gluha na ovakve postupke, što znači da španjolska vlada ne poštuje vladavinu prava koju moraju poštivati sve države članice Europske unije. Današnja Španjolska ne poštuje taj osnovni kriterij, tu osnovnu europsku vrijednost. samim tim se dovodi u pitanje uloga e, javne pravne e, braniteljice i e, tu se radi o političkim odlukama koje nisu institucionalne prirode i koje predstavljaju napad na institucije Katalonije. A sami znate da je to demokratska regija Španjolske u kojoj postoji poštivanje vladavine prava. Moja sestra govori katalonski, tako da u potpunosti su osjećam s ovim što ste rekli, ali ipak ste prekoračili dodijeljeno vrijeme. Na to vas moram upozoriti. Hvala vam sada. Roza Mato. lipnja dio odbora za regionalni e, razvoj želim izraziti zagrinutost za operativni programe e, koje trebaju biti revidirane zato da se ne bi izbjegli, da se ne bi izgubili resursi dodijeljene 2012. A što se tiče višegodišnjeg okvira financijskog, valja upravo revidirati te dijelove da bi se izbjegle slični problemi u programire. Stoga želim veću suradnju i koordinaciju između Europske komisije, država članica, lokalnih vlasti upravo zato da bi se zajedničko upravljalo ovim načelom kohezijske politike Želim isto tako reći da ja i moja zemlja, posebice u južnim dijelovima, trpimo, stoga želimo veću, eh, veću eh, pozornost prema ovim problemima. Hvala. Pan poseł, pan poseł Franz Obermeier dvije tisuće trinaest ako sto dvadeset tisuća ljudi iz sjeverne afrike i bliskog istoka stiglo u europsku uniju tražeći politički azil, a pritom su bili i simpatizeri različitih islamskih organizacija i radikalnog islamizma. Međutim, europska politika očito uopće ne želi priznati da je kod nas među nama zapravo otkucava jedna sve opasnija islamistička bomba. Isto tako imamo grupacije i osobe koje su vrlo bliske tim islamističkim pokretima, a recimo kao predsjednik zaklade Almontada, kojem se inače Evropska unija kontinuirano ga šarmira i s njim se zbližava. Oni su čak zapravo i pomogli toj zakladi, a s druge strane se ta zaklada vjeruje jedan od najvjerojatnijih financijera Boko Harama u Africi. Dakle, ja molim da se mi malo kritičnije pozabavimo pitanjem islamizma, jer vidite, islamisti dok mi bilo iz gluposti, bilo iz neznanja, bilo iz neinformiranosti, nezainteresiranosti ništa ne radimo, islamisti se na stražnja vrata uvlače u sve naše, u sve naše institucije, pa čak i u parlament. Hvala, a sada gospodin Tomas Dihovski. Hvala, gospodine predsjedatelju. Europska unija se bavi svim vrstama prava. Danas smo čuli mnoge koji su govorili o poštivanju raznoraznih prava, ali nisu govorili o pravu na privatni život. Sve više i više ljudi jednostavno zbog profesionalnih e, razloga nemaju kvalitetan obiteljski život. Svi imamo primjere među nama tih rasturenih obitelji sve više i više žena jednostavno ne želi više niti reći tko je otac njezinog djeteta čak i takvu informaciju ne žele otkriti i samim tim ocu se ne daje pravo na očinstvo i ne daje mu se pravo na brigu o tom djetetu. I mi smatramo da nikako ne smijemo ignorirati takvu situaciju. Imamo primjer jednog Čeha, mladića, koji nikako ne može dokazati da je otac svog djeteta. Izgubio je tu mogućnost pred e, sudom u Češkoj. Mavrides, grupa socijalistu i demokratov. Hvala. Zastupnik Mavrides, SND. Zastupnik Kostas Mavrides. Hvala. Gospodine predsjedatelju, drage kolege zastupnici, znate, djeca ne znaju koje su političke implikacije i koji su politički interesi svih nas. Zato treba razgovarati s djecom. Ja sam nedavno razgovarao sa jednim djetetom iz Nikosije koji je, e, kojeg sam e, pitao zna li zbog čega živi u podijeljenoj zemlji, zbog čega tu ima toliko turske vojske. Zbog toga Također se djeca pitaju e, zašto nemaju što za jesti, zbog čega vlada gospodarska kriza. Danas u Europskoj uniji imamo djecu koja su e, nesretna, a e, odgovornost za to možemo pronaći u mjerama štednje. Stoga tražim u ime Cipra da se pozabavite i ovim pitanjem jer je Cipar zemlja Europske unije. Hvala, gospodin Ovčakovski.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 kada se ruski tenkovi približavaju Tbilisiju i Gruziji, u to vrijeme e, poljski predsjednik gospodin Kačinski je branio Gruziju i rekao je danas je ova situacija u Gruziji, a sutra u Ukrajini, a poslije možda u Baltičkim zemljama, a e, tko zna, možda i u Poljskoj. Nažalost, naš predsjednik je umro, a e, Putin sada ponavlja isti scenario i vidimo što se dešava u Ukrajini. Petro Porošenko je rekao da je, su ruske imperialističke aspiracije nešto što ide čak i dalje od same Ukrajine. Rusko carstvo se sada ponovno gradi, a gradi ga predsjednik Putin i on sigurno nije odlučio granice postaviti u Ukrajini, već misli nastaviti širiti i dalje. Hvala. Gospođa Lynn Boylan, GUE. Hvala. U travnju 2016. Irska će preuzeti tri nove direktive o javnoj nabavi u nacionalno zakonodavstvo i vlada Irske će moći koristiti to zakonodavstvo kako bi e, radila ka e, održivom razvoju i ravnopravnosti spolova i smanjenju siromaštva. Uzimajući u obzir e, javnu nabavu i odgovornost za javnu nabavu kao i odredbe vezane za okoliš, poštovat ćemo zajedničko pregovaranje i poštivanje standarda međunarodne organizacije e, rada uzimajući uključujući također i načelo ravnopravnosti među polovima. Također znamo da su žene najranjivije u ovom području, da postoji velika razlika među plaćama, a direktive ne obvezuju Irsku za e, ugovaranje o uslugama koje žele same pružati, te, te usluge će ostati u nacionalnoj E, nadležnosti, a istovremeno moramo zajamčiti da to ne krši načela javnog e, ugovaranja. Hvala, gospođa Đulija Moji, e FDD. Signor Presidente. Gospodine predsjedavatelju, iznenađuje da pred EXPO postoji odstupanje i zabrana uvoženje nekih proizvoda iz e, trećih zemalja, a mi imamo takvu izložbu. Dakle, nevjerojatna, e, e, nevjerojatne proizvode iz različitih dijelova naše planeta trebao bi biti nešto što pozdravljamo a ovako će se kazniti svi uzgajivači, recimo uzgajivači iz Sardenje. Dakle, svi, e, svi politički e, vođe iz Sardinije u zadnjih 30 godina umjesto da rješavaju probleme samo viču kako im je teško i govore o važnosti povećanje njihova parazitskih plaća na uštrb poreznih poreznih, e, poreznih obveznika Sardinije. Dakle, oni su za okriviti što proizvođači i mnogi neće imati mogućnost izložiti svoje proizvode. Expo je rođen pod lošom zvijezdom. Nadam se da se tako neće nastavljati u budućnosti. Hvala zastupnice. gospodin Leftaris, Hristof Florolo. Danas e, parlamentu predloženo vrlo važno pitanje. Naime, riječ je o ciparskoj mornarici. Već se godinama ciparska mornarica ponaše totalno zapravo nezakonita jer oni su nametnuli pomorski embargo svim brodovima koji idu pod ciparskom zastavom. To znači embargo evropskim brodovima koji pak plove pod tom zastavom, a to je potpuno nepodnošljivo. Naravno, njih se ne smije kazniti, a upravo oni tu krše protokol iz Ankare koji su i sami potpisali, a oni ne otvaraju svoje luke za adekvatne brodove i na taj način vrijeđaju kompletno Evropsku uniju. Mi kao Cipar smo generalno podnijeli velike troškove zbog toga i velike gubitko, ali Evropska unija ima velike gubitke. Prema tome, ako se, ti ako se te štete proizvode u Turskoj, jer Turska je ta koja to nameće, a Turska želi ući u Evropskoj uniju, onda to potpuno besmisleno, ne treba Turskoj dalje pomagati. Predsjedavajući, zamislite samo šta bi se dogodilo kada bi Turska, primjerice, britanske ili francuskim brodovima zabranila da ulaze u njihove luke i tu i, druge stvari slične. Hvala, gospođa Marija Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. În data de 25 februarie 2015, comisarul responsabil pentru afaceri economice... Eh, povjerenik za ekonomske posade najavio je unošenje e, Rumunske u makroekonomsku proceduru neravnoteže. To znači da prema zakonu prelazak preko nekih kritičnih e, granica zadanih granica u smislu e, balansa konsolidiranog e, privatnog i javnog duga i ostalog. Nijedan od tih pokazatelja nije došao u mojoj zemlji do kritične granice da bi bio predmet e, monitoringa. Rumunjska ima vrlo stabilnu, stabilni tečaju, nema bankrota u bankarskom sektoru i reforme su u tijeku. Dakle, ako Rumunska utvrdi da neće to, ne želi eh, MMF, mislim da je takva odluka opravdana, a komisija mora dati konkretne argumente za uvrštavanje Rumunske na ovaj eh, popis, zato što to podriva eh, kredibilitet Rumunske pred ulagačima. Hvala gospodine merci, Unatoč kritikama o proširenju Europske unije vi predviđate daljnje proširenje Europske unije i na taj način e, nudite financijsku potporu tim državama. A svi ti instrumenti, predpristupni instrumenti koji e, vrede 11 milijardi eura su e, instrumenti kojima bi se mogle služiti države članice. Turska, na primjer, za koju e, mnogi naši sugrađani ne žele da se pridruži Europskoj uniji je imala potporu od 5 milijardi e, eura. Govorim o ovim temama jer bi poljoprivredni sektor mogao zaista e, iskoristiti takva sredstva za moderniziranje e, poljoprivrede e, kao što se modernizira poljoprivreda zemalja koje se žele pristupiti Europskoj pridružiti Europskoj uniji. Na primjer, e, poljoprivrednici Turske, a u Francuskoj vrlo dobro znate da postoji sve više i više poljoprivrednika koji se nalaze u teškoj situaciji. Hvala, gospodine zastupniče. Gospodin Carlos Istrugajs. Grupa IPP. U ime La semana pasada se han paseado por el Parlamento Europeo algunos de los familiares de los criminales de ETA. U Europskom parlamentu smo vidjeli da određeni, određene osobe koje podržavaju terorističke organizacije kao ETA su e, osobe koje e, podržavaju druga ubojstva danas i koji se nisu nikada ispričali za takvo što E, ECIRAT je zapravo organizacija koja je samo produžena e, ruka ETE i oni e, rade na kampanjama gdje ljude koji muče druge žele predstaviti kao žrtve, a prave žrtve su osobe koje su ubijene u tim terorističkim akcijama a e, ljudi bliski kriminalcima iz ete e slobodno hodaju dok žrtve i obitelji žrtava e, mogu posjećivati svoje bližnje samo na grobljima. Uloga ove organizacije je samo da bude produžena ruka ETE. Olga Zehnalova. Prošu bardzo.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 Hranodbeni lanac ima utjecaj na svakog potrošača, ali isto tako je značajan za cjelokupno gospodarstvo. Mnogi proizvođači hrane sasvim jasno kažu da postoje ogromne marže koje su se udvostručile od 2019. godine do danas. Europska komisija je razmotrila ovo pitanje prije nekoliko godina, ali i dalje ne znamo koje su stvarne marže u svim zemljama Europske unije. Bitno je imati jasnu analizu svih faktora koji utječu na cijenu koju plaćaju potrošači, a to bi išlo u korist svih nas i samih potrošača i prehrambenog lanca. Hvala. U ime Pučana, gospodin Kelly. Hvala. Ja zapravo sudjelujem u kampanji za promoviranje irskog jezika te se želim zahvaliti Europskoj uniji koja mi je dala priliku govoriti moj materinji jezik e, u ovoj dvorani jer e, imam prevoditelje koji mogu prevesti ono što govorim i nadam se da će se to nastaviti u budućnosti što će stvoriti nova radna mjesta za e, prevoditelje i usmene i pismene kao što znate, sljedeći tjedan ćemo proslaviti e, San Patrick i organizirat ćemo e, domjenak u parlamentu na koji se svi e, pozvani. I umjesto da kažem cheers ili bon appetit, želim reći slajnce na mom jeziku. thank you It was really nice. Hvala vam, to je bilo vrlo lijepo. predstavnik socijaldemokrata, gospođa Kirton Darling. Govorimo o jednom od najvećih e, otvorenih e, muzeja e, u sjeverno-istočnoj Engleskoj koji zapošljava mnogo ljubi. Industri industrija je izgubila mnogo radnih e, mjesta i mnogo je onih u nepovoljnom položaju to je ključna komponenta našeg lokalnog života. Mi želimo iskoristiti taj uspjeh e, našeg e, muzeja iz europskih fondova. Međutim, naša vlada nam je onemogućila pristup tim fondovima i taj nam je težak udarac doista e, onemogućio da kultura u našem potreću se dalje razvija i stvara nova radna mjesta. Hvala. Hvala. Gospodin Winkler. Hvala gospodine predsjedavatelju, e, dragi kolege. Već prije tri tjedna, oprostite, Ljudi su oštetili memorialni centri 13 e, mađarskih e, žrtava iz revolucije 1848. To je spomenik e, posvećen kako Mađarima, tako i Rumunjima. To je na neki način simbol prijateljstva. U Rumunskoj ne bi trebalo biti više sukoba, moramo se stoga boriti protiv radikalizma. Hvala vam. Gospodine, da tako kažem, ministre. A sada gospođa Ines Ajala Sender. Hvala gospodine predsjedavatelje. Prije nekoliko godina bile su ozbiljne poplave u središnjoj Europi i oformljen je uspostavljen je fond za tu kriznu situaciju. Oko 500 milijuna e, eura. Ove godine sam na to bila veoma ljubomorna i e, zavidna zato jer je Ebro jedna od najvećih španjolskih rijeka poplavila, izlila se iz e, korita, poplavila je više od 25 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta i e, mnogo je ljudi evakuirano iz e, njihovih e, domova. Dosta toga je uništeno, a voda je stajala danima. Regionalni i nacionalna tijela vlasti nisu poduzeli dovoljno ni mjera ni koraka u toj situaciji, a koja je doista katastrofalna. Stoga pozivam Uniju da pokaže solidarnost prema Aragonskoj regiji i njezinim stanovnicima. Hvala vam lijepo, gospodin Kukan iz Pučana. Hvala. E, europsko stanovništvo je sve stani, starije, to je činjenica, moramo s njom izaći na kraj. Ljudi će dulje e, raditi, radit će i u starijoj dobi, o tome moramo razmišljati sada kad razmišljamo o ulaganjima za budućnost. To nije samo izazov, nego i mogućnost. Mi moramo taj element uključiti u naše politike i e, podržavati takvo gospodarstvo koje naročito može naći dobar izričaj u malim i srednjim e, poduzećima. To je metoda kako možemo dalje poticati naše gospodarstvo, a možemo naglasavati i potrebu E, daljnje, e, daljnjeg poboljšanja zdravstvenih e, sustava u našim zemljama kako bi naši stariji građani mogli voditi kvalitetan život. Hvala. Gospodin Dragić, socijaldemokrati. Trećeg ožujka na talk show na talijanskoj televiziji romska, eh, romska mm, eh, predstavnica je bila napadnita Dijana Pavlovićem, a kao građan Europske unije smatram da takvo ponašanje nije prihvatljivo. U svim eh, državama su sam našao potporu za moje stajalište. Naime, ne smijemo diskriminirati e, nikoga bez obzira tko su ni u čije ime govore. Ako imamo e, rasističke stajalište moramo se sjetiti gospodina Bonana i moramo njega e, podsjetiti da ne dopuštamo takvu vrstu

Na kraju, ali ništa zato manje važno, imamo i zadnje govornika u ovom rundi jednominutnih govora. Ester eh, Hernandez Garcia, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. U ime Narodne stranke Španjolskog izaslanstva i posebno u ime kolegice iz Aragona koja nije mogla ovdje govoriti, htjeli smo izraziti svoju solidarnost sa svim građanima iz područja, s područja rijeke Ebra. Ta rijeka Ebro isto tako poplavila, jako velike štete izazvala, uništila akumulacije, stotine obitelji koji žive od poljoprivrede i stočarstva izgubilo je svoj prihod, izgubilo je svoje domove. I mi zahvaljujemo vladi, ali i susjednim vladama kao i vladi Španjolskoj koja je izdala na pomoći koje su dali, a španjolska vlada je čak izdala kraljevski dekret kojim je eh, željela popraviti te posljedice. Mi smo infrastrukturne radove u području sljevu rijeke Ebro nastavili i moramo se i dalje nastaviti angažirati za te radove i zatim za preventivne radove na nasipima da spriječimo buduće poplave. Hvala lijepo gospođo zastupnice. I hvala vam svima da ste sudjelovali u ovoj raspravi. Hvala povjerenici što je bila s nama. Dame i gospodo, naša sjednica se nastavlja sutra u 10. ožujka i počinje u 10.30 pa do 2 i zatim od 3 do 11 sati na večer. Vidite dnevni red na web stranici.